Alors, chers dragi prijatelji, prije nego što počnemo sa našim sastankom i prije nego što pozdravimo luksemburškog ministra, moramo usvojiti dnevni red. Podsjećam vas da će ovaj sastanak biti prenošen putem interneta. Dakle, ako nemamo nikakvih e, prigovora, onda možemo usvojiti dnevni red. Ima li primjedbi? Ne, u redu, hvala. U tom slučaju je dnevni red usvojen. Prije nego što Pozdravimo luksemburškog ministra. Želim vas podsjetiti, dragi kolege, da večeras u pola sedam na trećem katu naš kolega Peter Vanderleng će organizirati također sastanak o nizozemskom ribolovu. Svi ste pozvani na sudjelovanje. Ne znam, možemo li govoriti o elektronskom ribolovu, ali dobro. Malo prije sam koordinatorima rekao da smo dobili odgodu našeg sljedećeg sastanka odbora koji je bio predviđen za 31.8. od 15 do pola 7, dakle to je bio ponedjeljak, a zapravo ćemo sastanak održati 5.9. u četvrtak ujutro. To je zapravo i logičnije. Sada ćemo dakle usvojiti i zapisnik e, sa sjednice održane 16. i 17. lipnja. Imamo li nekih e, prigovora na ove zapisnike? Ne, u tom slučaju su oni usvojeni. A sada prelazimo na petu točku našeg dnevnog reda. Radi se o prvoj službenoj razmjeni gledišta sa Fernandom Edgenom, luksemburškim ministrom poljoprivrede, vinogradarstva i zaštite potrošitelja. Naravno, on je zadužen i za ribolov, jer kao što znate u Luksemburgu nemamo ministra ribolova, što je sasvim logično, ali gospodin Edgen je upućen u sva pitanja koja se tiču ribarstva. Luksemburg predsjedava vijećem i iskoristit ćemo ovu priliku da govorimo o prioritetima luksemburškog predsjedništva. Dakle, gospodine ministre, dobrodošli. Gospodine Kun, molim vas samo malo tišine. Hvala. Dakle, gospodine ministre, dobrodošli na sastanak ovog odbora i hvala što ste došli govoriti o prioritetima luksemburškog predsjedništva. Nakon vašeg e, izlaganja ćemo imati razmjenu gledišta sa zastupnicima i članovima ovog odbora. Vaše predsjedništvo će imati dosta posla e, na dnevnom redu, naročito vezano uz ribarstvo. Naročito jedna tema o kojoj se pregovara, a to je višegodišnji plan upravljanja ribarstvom na Baltičkom moru. Ovdje imamo gospodine Valezu koji je izvjestitelj za to pitanje, ali naravno u interesu svih naših kolega je da se što prije zaključi taj sporazum. Kao što znate, parlament želi obraniti svoj mandat, što je sasvim normalno, i smatra da e, maksimalni održivi prinos e, treba biti krajnja granica. Za sada trijalog je obustavljen, ali siguran sam da ćemo uskoro ponovno pokrenuti pregovore. Najbitnije je zaštititi ribarstveni fond i zato moramo imati plan za upravljanje što prije. Su zakonodavci, su toga svjesni, te se nadamo da će vaše predsjedništvo biti spremno na kompromis. A to je karakteristika Luksemburga, kompromis. Također moramo raditi i na primjeni e, reforme zajedničke ribarstvene politike kako ona ne bi ostala samo mrtvo slovo na papiru cilj maksimalnog održivog prinosa treba biti integriran u višegodišnje planove upravljanja, također obveze iskrcaja treba biti primijenjena u određenim vremenskim rokovima, eh, iako ne vjerujem da postoji bilo kakva mogućnost da to ugrozi sektor. Ovo su sve ciljevi koje eh, imamo i morat ćemo ih pokušati ostvariti kroz tehničke mjere koje će biti usvojene u novom okviru. E, Gabriel Mato je zadužen za novi okvir, tehničkih e, primjena i on će također moći razmijeniti mišljenje sa vama o njima. Luksemburško predsjedništvo također priprema i predlog uredbe o ribolovu na otvorenom moru. Kao što svi znate, parlament je usvojio svoje stajalište o ovome u prvom čitanju za vrijeme prošlog saziva, a ovdje je prisutna i izvjestiteljica o tom pitanju. Ako želite postaviti neka pitanja ili sada ili kasnije. Gospodine ministre, vi ćete nam najprije reći nešto više o prioritetima vašeg predsjedništva, a nakon toga ću dati riječ koordinatorima klubova zastupnika te nakon njih drugim članovima odbora koji žele uzeti riječ. Dakle, to bi bilo sve što se tiče ovog uvodnog izlaganja, a odmah vam sada predajem riječ, gospodine ministre. Izvolite. Merci bien, monsieur le président. Monsieur le président. Hvala, gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, dame i gospodo. Veliko zadovoljstvo mi je što imam priliku govoriti pred Europskim parlamentom, a naročito pred odborom za ribarstvo. Kao što možete zamisliti, za Luksemburg je ovo pitanje, pitanje za koje smo zaista E, odlučili iskazati veliku odgovornost budući da Luksemburg e, naravno se ne bavi e, ribolovom, ali želimo pokazati da nam je ovo bitno pitanje, želimo surađivati sa Europskim parlamentom koji je naš bitan partner, te stoga želimo izgraditi dobru suradnju na svim pitanjima u okviru zajedničke ribarstvene politike. Nadam se da možemo u narednim mjesecima računati na nastavak dobre i konstruktivne suradnje u korist naših građana. Kako bih vam detaljno predstavio plan rada predsjedništva, dozvolite mi da iskoristim ovu priliku kako bi naglasio dosadašnji sjajan rad kojeg je obavio Janis Tuklas za vrijeme prethodnog predsjedništva Europske unije. Suradnja sa Europskim parlamentom mu je omogućila da napreduje na određenom broju značajnih pitanja. Sada se vraćam na našu mapu puta i naš plan rada za E, drugu polovicu 2015. godine. Radi se o planu rada koji se usredotočava na jednu ideju, a to je primjena reforme zajedničke ribarstvene politike. Nama će biti jako bitno nastaviti rad koji je počeo 2013. godine kako bi prešli sa riječi na dijela i kako bismo zaista primijenili zajednička načela zajedničke ribarstvene politike. To će biti naše smjernice u budućem radu i svim onim akcijama koje ćemo poduzimati u narednih šest mjeseci. Reforma zajedničke ribarstvene politike nam je pružila okvir za budući rada, a sada to moramo primijeniti na sve dosije kojima se bavimo trenutačno ili kojima ćemo se baviti kasnije. Komisija će biti zadužena za e, praćenje provedbe načela zajedničke ribarstvene politike bez obzira na to da li se radi na njezinu unutarnju ili vanjsku dimenziju. Što se tiče unutarnje dimenzije, tu ćemo se usredotočiti na tri osnovna elementa. Prvi se tiče mogućnosti ribolova za 2016. godinu, drugi prikupljanje podataka koji se tiču kvalitete e, informacija naročito znanstvenih podataka, a treće višegodišnji planovi. Na samom početku predsjedništvo će imati obvezu pripremiti i pripremiti godišnje izvješće za raspodjelu e, ribolovnih mogućnosti za 2016. godinu. To je privilegija svakog predsjedništva koje predsjedava u drugom dijelu godine, ali također i velika odgovornost za nas. Tri uredbe će se morati usvojiti do kraja godine. Uredba o Baltičkom moru, predsjedništvo je u predsjednik je upravo o tome govorio, uredba o Crnom moru i e, uredba o mogućnostima ribolova, odnosno e, takozvana uredba TAK, e, a to je predviđeno za 12. mjesec. U ova tri dosijeja cilj predsjedništva će biti da dođemo do dogovora koji će omogućiti održivost resursa a istovremeno ćemo se uvijek voditi načelom e, maksimalnog održivog prinosa kojeg e, je utvrdio naš e, znanstveni, tehnički i gospodarstveni odbor za ribarstvo. E, naravno, vrlo dobro znamo da je mješovito ribarstvo složeno i temeljna uredba za ribarstvo će nam služiti kao smjernica za sve buduće razgovore. Predsjedništvo će naročito obraziti pozornost na pronalaženja ravnoteže između zacrtanih ciljeva i očuvanja e, ribarskih stokova, a uzimajući u obzir i e, gospodarstvene aspekte. Sada prelazim na drugi dio mog izlaganja, a radi se o ključnoj primjeni reforme zajedničke ribarstvene politike. Ovdje želim govoriti o planovima, višegodišnjim planovima upravljanja koji će ostati visoko na našoj agendi. Zapravo želimo e, nastaviti pregovore o prijedlozima za planove za Baltičko more i čim to budemo mogli početi sa pripremom drugih planova. Ovdje želim sasvim jasno reći da višegodišnji planovi za nas smat, predstavljaju glavne instrumente nove zajedničke ribarstvene politike jer će nam omogućiti da E, u dugoročnom u dugoročnoj perspektivi upravljamo našim e, fondovima i naravno sve u okviru vrijednosti ZRP-a. Vijeće je i do sada radilo, a i nastavit će raditi e, u na ostvarenju ovog cilja. Sada prelazim na treći dio mog izlaganja, a to je prikupljanje podataka. 2013. godine smo se odlučili za reformu ZRP-a i e, za donošenje odluka smo se temeljili na podacima koje smo dobivali e, od znanstvenih e, tijela koji pak ovise o prikupljenim podacima. Ti podaci moraju biti pouzdani, kvalitetni i moramo i e, dobivati pravo vremeno. Ali istovremeno ne smijemo izgubiti iz vida nužnost e, da to prikupljanje podataka bude jednostavno i učinkovito. A to e, nije jednostavno. Zbog toga prijedlog uredbe koje je komisija upravo predstavila će biti značajno u e, provedbi mjera zajedničke ribarstvene politike. Ovaj predlog će konsolidirati financijsku potporu koja postoji za prikupljanje podataka u okviru ZRP-a. To će nam omogućiti, na primjer, bolju suradnju na regionalnoj razini za prikupljanje nužnih e, informacija na temelju koji ćemo vidjeti utjecaj ZRP-a na morski ekosustav e, i obvezu iskrcaja. Predsjedništvo će pokušati što je više moguće napredovati na ovom pitanju kako bi pregovori sa parlamentom mogli početi što prije. Drugi bitni dosjeji će također biti na našem dnevnom redu, ali ovdje ću ih e, samo spomenuti, neću detaljno govoriti o njima, budući da nemam dovoljno vremena. Ovdje ću kratko samo reći o reviziji e, uvjeta za e, ribolov na otvorenom moru, predlog e, komisije o povlačnim mrežama, zatim uredba o e, određenim ribolovnim područjima kao i uredba o tehnikama očuvanja. Možemo o tome više govoriti za vrijeme rasprave ukoliko to želite. A sada ću se vratiti na dosje koji se tiče vanjskih aspekata ZRP-a. Na samom početku želim naglasiti da se e, radujemo što smo E, nedavno parafirali e, novi protokol sa Mauritanijom nakon pet krugova pregovora. Radi se o novom protokolu koji će imati e, koji će se primjenjivati u narednih četiri godine i koji će stabilizirati naše odnose na području ribolova sa tom zemljom. Slični sporazumi se predviđaju i sa Tanzanijom i Gabonom i trebaju biti ratificirani u drugom dijelu 2015. godine. Što se tiče naših odnosa sa partnerima na sjeveru Europe, sada radimo e, savjetovanja, konzultacije i bilateralne pregovore, na primjer sa Norveškom, a o tome ćemo vas izvijestiti pravovremeno prvovremeno, pravovremeno i e, a u svakom slučaju prije 12. mjeseca. Predsjedništvo će imati za cilj očuvanje načela ZRP-a i e, poštovanje e, svih znanstvenih mišljenja, a također ćemo raditi i na poštovanju tih načela pri izradi višegodišnjih planova za upravljanje. Dakle, kao što možete vidjeti, narednih šest mjeseci će biti zaista dosta gusti za nas. Neću sada detaljno govoriti o svemu na čemu ćemo raditi za vrijeme našeg predsjedavanja, ali ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću njih odgovoriti. Predsjedništvo računa na potporu eh, parlamenta, E, ovog odbora i e, vijeća i komisije kako bi ostvarila zacrtane ciljeve. Moramo zajedno raditi na provedbi i konsolidaciji reforme ZRP-a i e, moramo biti ambiciozni u našem djelovanju. Hvala. Hvala gospodine ministre. Prije nego što predam riječ koordinatorima, želim naglasiti da smo zaista shvatili da želite ostvariti dobro partnerstvo sa Europskim parlamentom. To je i naš cilj. A odmah predajem riječ koordinatorima. Najprije predajem riječ gospodinu Gabrielu Mato u, u ime Pučana. Imamo nekih 35-40 minuta pred nama. E, javite se za riječ ukoliko želite. Ministro. E, Hvala i pozdravljam i gospodina ministra. Luksemburg e, nema izlaz na more kao što ste rekli, ali nadam se da ćete biti blizu, bliski ribolovnoj politici i stvarno bismo htjeli vam se zahvaliti na ovoj sugestiji da se zaista surađuje među institucijama. To bi trebalo nadići e, samo deklarativnu razinu. Mi često moramo teško raditi zbog toga što sada parlament ima novu ulogu u skladu sa osnivačkim ugovorom i sada imamo ove ovlasti e, suodlučivanja i moramo surađivati. To znači da vijeće i komisija ne mogu ignorirati parlament jer ovdje se donose odluke. Znači za nas je dobro e, surađivati i e, moramo biti pouzdani partneri. Neki od izazova e, su već navedeni u govoru predsjedavajućeg, neću sada ponavljati ih. Vi ste kao među prioritetima naveli reformu ZRP-a, to je jedna ambiciozna reforma, nova stvar i mislim da zaista treba uložiti e, napore zato što e, tu dolazi do velikih promjena, imamo mnoge stvari koje su nove, ne znamo kako će to funkcionirati. Znači moramo paziti da se ta reforma provede na najbolji mogući način. Mi moramo biti fleksibilni i moramo biti u stanju zaista uložiti posebne napore kako bi se među onim ljudima na koje će utjecati ta reforma e, na neki način razvije svijest o tome što je ta reforma kako bi mogli izvući najveću korist i kako bi se ta reforma mogla na jedan vjerodostojan način provesti. Spomenuli ste da je e, zaista velika odgovornost i privilegija da se definiraju ribolovne mogućnosti da 2016. zanima me koji će biti kriteriji e, za te kvote i za takove odnosno ukupno dozvoljeni ulov e, i kakvi su planovi za upravljanje u onim slučajevima gdje ne postoje ti planovi ili ih treba obnoviti. Koji će biti vaš stav? Posebno zato što moramo biti veoma pažljivi što se tiče maksimalnog održivog e, prinosa. To je zaista ključna stvar. Spomenuli ste Baltik e, i predsjedništvo će se tu zaista suočiti sa jednim velikim izazovom jer će morati se osmisliti jedan plan. E, taj plan je zaista za sada, kao što vidimo, dobar plan koji je presedan za druge planove. Taj plan mora biti nešto što će i vijeće E, i komisija veoma jasno definirati svoje stavove i e, mora se jasno definirati uloga svake institucije. Ako to ne možemo učiniti, onda će nam biti veoma teško osmisliti daljnje planove. E, reforma zrp p-a se zapravo zasniva na tim višegodišnjim planovima. Također me zanima što predsjedništvo kani učiniti vezano za e, ribolov na otvorenom moru i koji je njihov stav prema ovim e, potegačama koje su, odnosno drift netovima. E, prijedlog je već bio iznesen. Ljudi iz pravne službe gledaju tu ideju da se to odbaci ali neovisno o pravnom aspektu e, politički postoji očito volja da se odbaci prijedlog koji je na stolu, pa me zanima koji je vaš stav oko toga. I također što se tiče ovih tehničkih mjera, to je jedna ključna stvar kao što je i predsjedavajući naglasio. Zanima me imate li kakvu ideju oko nekakvog vremenskog rasporeda. Jer mi bismo htjeli znati hoće li se to ispuniti tijekom vašeg predsjedavanja ili će se opet to odgoditi posebno na vijeću. Ta vanjska dimenzija što se tiče parlamenta, mi bismo htjeli sklopiti one sporazume koje smatramo da su važni i imamo našu europsku flotu, imamo jamstva za održivost i mislim da zaista takvi sporazumi se trebaju sklapati. Pozdravljamo činjenicu da sada imamo takav sporazum sa Mauritanijom. Mislimo da je taj sporazum bolji nego što je bio prethodni, nije dovoljno dobar, posebno sa stan, španjolskog stanovišta. Tu ima nekih negativnosti. Vi govorite o znanstvenim izvješćima meni se čini e, bizarno da e, flota koja lovi glavonošce ne može e, loviti uz Mauretansku obalu, a znanstveni podaci ukazuju da se tamo stokovi oporavljaju. No svakako evo sporazum je tamo, sklopljen je i mi pozdravljamo to sklapanje sporazuma sa trećim zemljama. Dakle, to je jedan e, kratki e, rezime ovih najvažnijih tema i zaista vam želim e, puno sreće i uspjeha u radu jer mi zaista vam dajemo svoju podršku. Hvala, gospodine Mato. Dakle, mnogi zastupnici su tražili riječ. Imamo samo još 32 minute, tako da vas molim da se ograničite na dvije minute. Eh, Rike Odust u ime snd Hvala. Ne znam hoću li se, će mi dvije minute biti dovoljno, ali potrudit ću se. Gospodine ministre, eh, srdečno dobrodošli i drago mi je da dolazite iz zemlje koja je, nadajmo se, neutralna i koja će imati neutralnu ulogu u ovim repregovorima o vrlo teškim temama, jer tu je neutralnost iznimno važna i dobro će doći. No, želim vam poručiti da mi nismo samo e, partner Europskog e, vijeća, nego također i ravnopravan partner vijeća u e, zakonodavstvu. Dakle, mi smo tu na istoj razini, mi smo potpuno ravnopravni i to je ono što je uistinu našem klubu vrlo važno. Nekako imamo dojem da vijeće to još nije u potpunosti razumjelo. Što se tiče ovih važnih tema koje ste spomenuli, da, da, uistinu je važno da imamo višegodišnje planove za upravljanje, ponajprije za upravljanje e, Baltičkim morem. Tu nije riječ samo o tome da se za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 stabilnost u ribolovu, nego također sačuvaju i morske, morske resurse. I stoga vas molim da pazite da se ovdje ne pronađu nekakvi zaobilazni putovi kako <clears throat> i da se izbjegnu obveze zaštite resursa. U trijalogu smo nekako stekli taj dojam da se nekako pokušava pronaći nekakvu rupu da se ne bi moralo biti tako strogo i mislim da to ovdje s nama neće biti moguće. Također vas želim zamoliti da kada je riječ o prikupljanju podataka, da tu budete također oprezni. Juče je, smo imali u komisiji održan um, vrlo zanimljiv skup i tu smo um, čuli da, e, imamo vrlo puno podataka, da se puno podataka prikuplja, ali samo 10% prikupljenih podataka se uistinu i e, koristi jer službe jednostavno nedostaju podaci. Mi smo u višegodišnjem e, u financijskom okviru se poprednuli da imamo dovoljno novca. Sada nije dovoljno da imamo veliku količinu podataka koji se pak ne mogu koristiti. Stoga vas želim još nam zamoliti da e, posebno pažnju posvetite tome da se e, to da se, da podaci bolje koriste, da postoje prespoložive financijske resurse i kako bismo mogli raditi sa sigurnim podacima. Iznad svega stoji provedba reforme zajedničke e, ribolovne e, politike i tu moramo paziti da u budućim dosijima imamo pa i provedbu reforme, to je vrlo veliki izazov, dakle moj klub je otvoren, mi želimo usko surađivati sa vama, dokle god vi nas poštujete kao ravnopravne partnere. Hvala lijepa. Merci, Ulrike. Je passe... Hvala, Ulrike. Sada predajem riječ Peteru Vandalenu. Hartelijk welkom, eh, meneer de minister. Dobrodošli, gospodine ministre, srdečno vas pozdravljam. Istina, vi dolazite iz zemlje koja nema izlaz na more, ali tu je Rajna, tu je Mozla i vi ste također član e, središnjeg odbora e, za plovidbu Rajnom. Sjeverno more. Sjeverno more je zapravo najvažnije ribolovno područje za cijelu Europu. U Sjevernom moru primjećujemo da mnoge riblje resurse su sve već oporavile <clears throat> i nadam se da ćete to također uzeti u obzir kada ćete krajem godine utvrđivati nove, kovote. nove kvote. Kao što je već rečeno, mi smo primijetili da je to došlo do velikog oporavka ribljih fondova. To je važno i za vas, gospodine ministre, jer mm, tu mm, e, sada imamo različite mjere e, i različite mogućnosti za uvođenje novih e, mjera. Htio bih e, znati e, kako zapravo sad, će se sad uzeti u obzir ovo novo nastala situacija. Večeras primjerice o, imamo izložbu o novim tehnološkim, o novoj tehnologiji, naime korištenje električnih impulsa za selektivan ulova riba. i zapravo htio bih čuti kao što je vaš stav prema novim tehnološkim inovacijama, ovim tehničkim novim tehničkim mjerama. Mislim da je to nešto što je vrlo, vrlo važno. Vrlo je važno da prijedlog Europske komisije, kada je riječ o tehničkim mjerama, da taj prijedlog bude dat brzo i da ne traje dugo. Vi sada imate mogućnost da zacrtate agendu i treba nam taj prijedlog što je prije moguće. Gospodin Marin je to da zapravo će izrađava inicijativno mišljenje mišljenje i u samom planu stoji da će se o tome glasovati u plenumu tek u siječnju. Međutim, moramo brže djelovati. Treba nam prijedlog što prije. I stoga vas molim da vršite pritisak i na komisiju kako bismo što prije imali tehničke mjere, kako bi što prije bile predstavljene. Hvala. Hvala, Peter. A sada predajem riječ Antoniju Mar Marinju Epinto u ime Aldea. Obrigado, presidente. Bem-vindo, senhor ministro. Hvala. Gospodine predsjedavajući, pozdravljam i gospodina ministra. Na početku bih eh, htio samo eh, vam ukazati pozornost na jednu stvar i tu bih volio da vijeće iznese svoj stav, a to je ilegalno, ilegalni ribolov. Kako vijeće kani riješiti taj problem? Mi smatramo da je ilegalni ribolov se mora smatrati jednakim pljački i piratstvu. I kao takvo, to je nešto što se treba rješavati na taj način da se plijene plovila i da se plijeni oprema koja se koristi u ilegalnom ribolovu. Radi se o zloporabi ribolovnih resursa i također se radi o eh, eksploataciji resursa koji su vlasništvo cijelog eh, čovečanstva eh, na dobrobit samo nekoliko ljudi i time se krše zakoni. E, zanima me također koji je stav vijeća vezano za još jedan stav koji brine mene i moj klub, a radi se o sljedećem. Kada zabranimo neke aktivnosti, mi e, male ribare tretiramo na isti način kao i velike ribarske flote. Madera i Azori, dijelovi Portugala, gdje su nametnuti nekakvi opći, opće zabrane za ribarstvo e, gdje se ne pristupa tome na pravi način. Ako e, zamislite te velike flote koje ulove u jednom danu jednu količinu ribe kao što taj mali ribar ulovi u godinu dana, onda je to e, potpuno se ne može usporediti. Zaista ne možete imati jedan pristup za sve. Kada uvodimo zabrane moramo uzeti u obzir da mjere moraju biti rigorozne, ali moraju biti i fleksibilne, posebno kad se radi o malim flotama koje imaju mali ulov, a koje su od vitalnog značenja za preživljavanje zajednica. Kada govorimo o ovim velikim kompanijama i njihovim profitima, radi se o sasvim drugoj stvari nego kada e, pričamo o tim malim ribarima koji se svaki dan bore s elementima, e, sa morem kako bi preživjeli. Znači želim vam ukazati na još jednu stvar, a posebno mi je prirasla srcu i srcu mog kluba. Radi se o pitanju održivosti e, ribarskih resursa. Ne radi se samo o tome koliko lovimo. u smislu te održivosti. Radi se o kvaliteti e, ribolovne aktivnosti. Nijedna ribolovna aktivnost ne može biti održiva ako ulov nije dobre kvalitete i one neće biti dobre kvalitete ako ne budemo imali odgovarajuću politiku zaštite pomorskog e, okoliša jer će to omogućiti da naš okoliš u oceanu e, bude zaštićen. E, zamolit ću vas da mi date samo pola vremena koje ste dali kolege Gabrielu Mato. Evo zaključit ću. Zaključujem. Dakle, pitanje kvalitete ulova i kvalitete zaštite okoliša u oceanima je zaista važna. Nijedna e, ribarstvena politika neće biti uspješna ako paralelno ne razvija mehanizme za zaštitu kvalitete okoliša. I govornik je prekinut. Da, ali kako bi se to moglo učiniti, mi moramo E, ribare smatrati svojim saveznicima, ne neprijateljima e, koji biti pod nadzorom policije, stalne patrole. Znači im moramo imati politiku koja će ribare gledati kao na saveznike u tom našem nastojanju da imamo održivo ribarstvo. Hvala. Da, morate poštovati dodijeljeno vrijeme kako bi svi mogli nešto reći. Ja sada predajem riječ zastupnici koja će predstaviti Joa Ferreru. Kao što znate, ja sam uvijek kratka i e, koncizna. Nema jednog rješenja za sve, moramo paziti da zaštitimo te male ribare koji zaista pokušavaju samo preživjeti. I ono što nedostaje u ovoj prezentaciji koju ste nam iznijeli je to da se ne spominje činjenica, neovisno o tome što postoje znanstveni podaci, a to je svakako nužno, ali ne spominje se socioekonomski učinak e, na e, priobalne zajednice koje se oslanjaju na ribarstvo. Znači morate vidjeti koji je socijalni i gospodarski učinak e, na one na koje će to u najvećoj mjeri utjecati. Morate to imati na umu kad radite svoju procjenu. Evo, vidite, kratko, ali slatko. Merci Diane. Moi, ça été... Hvala, da, da, bilo je zaista kratko. A sada predajem riječ Linea Ekstrom. And thank you, Edgen, for taking the time. Hvala gospodine Edgen što ste došli u naš odbor. Drago mi je da ste govorili o ovim važnim temama eh, o kojima ćemo danas razgovarati. Luksemburg je daleko od mora, ali vidim da ste kompetentni i da ste na odgovarajući način postavili prioritete. Govorili ste o Baltiku, kolege su spomenuli e, također i maksimalni održivi prinos e, na Baltiku i ribolov na otvorenom moru, no samo da nešto više kažem o tome. Dakle, što se tiče tih takova za Baltik, ukupno dozvoljenog ulova, e, koji su definirani za 2016. Na sastanku vijeća u prosincu gdje su se bavili takovima za 2015. Osam zemalja članica, Danska, Njemačka, Finska, Litva Poljska, Latvija, Estonija i Švedska su se obvezale vezano za takove za zapadni e, Baltik za 2016. I sada citiram, zemlje članice se slažu da maksimalno drživi prinos e, će se e, postići do 2016. za zapadni Baltik na taj način da će se ići korak po korak kako bi se maksimalno drživi prinos koristio za definiranje ukupno dozvoljenog ulova i oni, će, oni se obvezuju da će to biti 0,6% e, u 2016. To je zaista e, jedna snažna obveza da se do 2016. postigne maksimalno drživi prinos i kao što su kolege naveli u pregovorima sa vijećem vezano za plan za Baltik stupanj u kojem će vijeće e, poštivati e, taj politički, tu političku i pravnu obvezu je veoma važna. Također pretpostavljam da će komisija e, također to poštivati kada se budu definirali takovi za Zapadni Baltik za 2016. Moje pitanje je Hoće li luksemburško predsjedništvo osigurati da vijeće poštuje tu obvezu? Osnovna uredba E, postavlja maksimalno drživi prinos kao jednu graničnu vrijednost, a sada predsjedništvo ima e, dvostruki razlog e, da se u definiranju takova poštuje maksimalno drživi prinos. Mnogi su ljudi govorili o stokovima ovih riba na, u dubokom moru. Još 2013. u prosincu je vijeće zauzelo stav, to ste i vi spomenuli, no vijeće i dalje nema definiran stav e, za početak pregovora. Parlament e, te stvarno važne mjere koje treba razmotriti su e, zaštita ranjivih pomorskih ekosustava i moraju se napraviti procjene učinka za svaki ribolov na, na otvorenom moru. E, taj okoliš je veoma važan i svi ti dosijeji e, se moraju e, privesti kraju. Ne znamo zašto vijeću toliko treba. Bili ministar nam mogao iznijeti korak po korak plan da se to konačno progura i da se to usvoji za vrijeme luksemburškog predsjedavanja. Hvala, Linea. A sada predajem riječ gospodinu Finču u ime FDD. Možda ste svjesni da da e, glavni e, diplomat u Gvineji Bisao prodaje ilegalne dozvole za e, ribolov. To je tipično što vidimo kada se sklapaju ovakvi sporazumi jer naprosto dolazi do eksploatacije i zloporabe u afričkim e, vodama se rovi riba e, i onda se e, ta riba jede na bogatom zapadu i to utječe na siromaštvo, glad i imigraciju. I ovi pregovori sa Gvinejom Bisao se trebaju suspendirati dok se ne riješe ovi problemi vezani za korupciju. Hvala gospodine Finč, zaista kratko i poentirano. Sada predajem riječ zastupnicima i molim vas samo jednu minutu. Inače ću vas prekinuti. Gospodin Valeza prvo. Gospodine ministre, ja nažalost uh, ne dijelim vaše mišljenje vezano za Latvijsko predsjedništvo zato što za vrijeme pregovora o ovom višegodišnjem planu za Baltik pokazalo se da su oni dosta neskloni suradnji. Oni su htjeli da mi E, se povučemo s našeg stava i nisu nam ništa ponudili za to nije pravi način da se postigne kompromis. No to je u prošlosti. E, Juče sam se sastao s vašim kolegom i znam da ćemo uspjeti postići e, sporazum nakon ljetne pauze i zaista se radujem što ću s vama raditi na ovom dosijeu. Hvala. Bravo Jaroslav, Tre' court. Bravo Jaroslav, ovo je bilo zaista dosta kratko. Saos Antos kolega. Eh, Hvala eh, gospodine predsjedavajući, gospodine ministre. Eh, drago mi je da ste ovdje. Također vam želim puno uspjeha u vašem radu tijekom ovih mjeseci kad ćete vi biti zaduženi za ribarstvo na vijeću. I samo ću ukazati na jedan dosije koji se odnosi na uvjete upravljanja nekim vrstama u e, nacionalnim i međunarodnim vodama. Radi se o vodama Europske unije. To je objavljeno prije tri godine, 2012. Mada je postignut određen napredak, e, čini se da ipak e, nije još donesena odluka o tome. Ja sam zastupnik koji predstavljam jednu portugalsku biračku jedinicu na Azorima i nama je ribarstvo veoma važno u cijeloj Atlantskoj regiji ja se bavim već e, ribarstvom mnogo godina, e, posebno aspektom istraživanja i znam da je postignut napredak, ali ono što me zaista brine je činjenica da ovaj dosije još uvijek nikako da se pomakne naprijed. E, imamo neke negativne učinke e, vezano za ribolov na moru, što je rezultat toga. Naša autonomna vlast na Zorima, na Zorima i Madiri je imala pionirsku ulogu u nastojanju da se provede zabrana kočarenja oko Azorskog otoča i prošle godine portugalska vlada je zabranila dubinsko kočarenje E, na 400 e, kvadratnih milja oko obale. To je veoma važno upravo za crn zmičnjaka i neke druge vrste i komisija sada traži da se e, provedu mjere zaštite crnog zmičnjaka u svim um, dijelovima Atlantika, svi, kod svih zemalja koje izlaze na Atlantik. Znači, koji, koji je vremenski rok eh, da se eh, te zabrane provedu? Nadam se da neću morati postavljati to isto pitanje kada sljedeće predsjedništvo preuzme ulogu. Ako eh, budete svi govorili tri minute, onda to zaista neće ići. Mislim da se trebate držati dodijeljenog vremena. Izabel Toma. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa, sljedeći put kada budete upozorili već prvog govornika bit će jednostavnije. Ne, ne, molim vas, ja sam već rekao na samom početku da ne smijete prekoračiti vrijeme. U svakom slučaju, hvala vam što ste mi dali riječ. Želim toplo pozdraviti predstavnika vijeća, luksemburškog ministra, koji nam je govorio o ambicioznoj politici E, predsjedništva i mi moramo zaista primijeniti ZRP koji smo sada reformirali, ali isto tako moramo na neki način racionalizirati tu politiku koja e, zaista izaziva strasti kod svih sugovornika, a ne smijemo zaboraviti i ideologiju koja stoji iza svega toga. Najprije moramo imati na umu uvijek znanstveni znanstvenu podlogu naših odluka i svaka odluka u budućnosti se mora temeljiti na racionalnim znanstvenim podacima kako bismo izbjegli bilo kakve greške koje kasnije mogu e, dovesti do ugrožavanja ribarskih fondova i ekosustava. Dakle, moramo primijeniti uvijek i e, mjere predostrožnosti. I Gospodine ministre, ne smijemo zaboraviti proračun. Za ove znanstvene podatke nam je potreban proračun, a vijeće je ponovno prošlog tjedna odlučilo da će e, smanjiti e, financijska sredstva za poljoprivredu i e, ribarstvo za 2016. godinu. Dakle, ovo zaista je nešto na što vas želim upozoriti kako biste o tome obavijestili kolege ako oni nisu već e, u, toku. A također, e, gospodine predsjedniče, vi ste govorili o kompromisu, o bitnom kompromisu kojeg je potrebno postići između e, parlamenta i drugih su zakonodavaca i na području ribarstva, a isto tako i na drugim područjima E, ovdje naročito govorimo o zabranjenim potegačama, o tim drift nets. Tu također moramo postići kompromis. Gospođa Azekomp. Hvala e, gospodine predsjedavatelju, gospodine ministre, dobrodošli. Mislim da je vrlo dobro da vaša zemlja sada predsjedava, pogotovo kada govorimo o ovoj temi. I ja polazim od toga da mm, upravo zbog toga što vi nemate gospodarskih interesa u ribolovnoj industriji zapravo je vaša prednost jer zbog toga ćete moći donijeti i održive, održive odluke. Dopustite da vam postavim nekoliko pitanja. Ne želim sada govoriti o o ribolovu na otvorenom moru, o, e, o zajedničkoj ribarskoj politici, ali ću postaviti pitanje o plovućim, odnosno letećim mrežama, Trifnec, Jeste li se vi zapotno zabranu takvih mreža? pitanje, može, hoće se zabraniti ako se se može izbjeći e, prilov i e, također neće biti ugrožene e, morske petice. Dakle, kako će to izgledati u buduće? Pa, ako dođe do zabrane, onda će doći do toga da ćemo imati puno iznimaka. Potom, <clears throat> tijekom vašeg predsjedavanja imat ćemo također i izvješće o pitanju e, dakle e, patnje riba tijekom ulova. To je izvješće koje je trebalo biti podneseno već 2014. godine. I postoje milijarde e, riba koje stradavaju svake godine, koje pade. I sada je pitanje kada će, možemo očekivati izvješće i kada možemo očekivati odgovarajuće zakonodavstvo. Hvala lijepa podržavam zerp ali svakako treba naglasiti da je potreban regionalni pristup obzirom na pojedina specifična područja kao što je jadransko more pogotovo sa hrvatske strane gdje se većinom i odvija mali ribolov. lovljene vrste u malom ribolovu su malog gospodarskog značaja te nemaju veliki utjecaj na gospodarski ribolov ali uredbe koje se neutemeljeno donose imaju itekakav utjecaj na mali ribolov i zato me samo zanima koliko ćete pažnje posvetiti toj različitosti. hvala tiče kvota i ukupnog dozvoljenog ulova morate uzeti u obzir i održivost resursa, ali isto tako i gospodarsku i socijalnu situaciju. To, je sve, to su sve pitanja koja nas zanimaju jer mislimo da trebamo imati uravnotežene predloge koji će biti pozdravljeni u svim područjima ribolova u Europi. Što se tiče kvota, mislim da trebamo uzeti u obzir znanstvene podatke, naravno, ali E, u zemlji iz koje ja dolazim imamo dojam da se kvote utvrđuju na taj način da, ne, da ugrožavaju određene vrste, dok sa druge strane neke vrste se ne love dovoljno i da kvote se na taj način ne iscrpe do kraja. E, bitan je taj vanjski aspekt e, ZRP-a i zato moramo nastaviti potpisivanje sa trećim zemljama. Ne slažem se sa onim što je rečeno o Gvinej Bisao i mislim da nisu e, naša plovila uključena u te prijevare. A što se tiče nezakonitog ribolova, mislim da je to zaista značajno i da moramo i izbjeći bilo kakve kontradikcije do kojih je došlo prošle godine, na primjer sa Filipinima. Nadam se da ćete nam reći na koji način ćete se baviti ovim žutim kartonom što se tiče Tajlanda i drugih zemalja. Što se tiče sporazuma sa Mauritanijom, mislim da E, tu nismo uzeli u obzir sve odredbe koje smo trebali uzeti u obzir za e, ovaj sporazum, ali nadam se da ćemo to učiniti u budućnosti, kao što se nadam da ćete se detaljno pozabaviti pitanjem ribolova na otvorenom moru. Radi se o tekstu koji mora biti uravnotežen, naročito vezano uz ukupni dozvoljeni ulov. U redu i sada gospođa Brijana. Presidente, benvenuto a Hvala gospodine predsjedavajući, pozdravljam i gospodina ministra. Znanstveni podaci svakako moraju biti osnova za naše odluke, ali sada se nalazimo u situaciji gdje e, primjenjujemo načelo predostrožnosti i ne uzimamo u obzir e, upravo te znanstvene podatke. Primjerice ova zabrana drift netova je primjer toga. To je spomenuo gospodin Mato. E, ja se zalažem protiv e, tih, tog načela predostrožnosti jer on ne uzima u obzir podatke. I e, to će biti jedan od temeljnih aspekata i koji će odrediti uspješnost ZRP-a. Znači, moj zanima me vaše mišljenje o tome. I pitanje sljedeće. Ribare se često optužuje da su oni jedini koji su odgovorni za činjenicu da e, stokovi opadaju. Mi to ne mislimo. I mislim da trebamo imati jednu sveobuhvatnu pomorsku strategiju i moramo surađivati s drugim kolegama u vijeću. Hvala drage kolege na svim veoma zanimljivim pitanjima koje ste postavili. Odgodit ćemo malo glasovanje koje je predviđeno za kasnije kako bi e, ministar mogao odgovoriti na pitanja. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim se zahvaliti svim zastupnicima na primjedbama, pitanjima i sugestijama koje su uputili vijeću kao i na lijepim riječima. Mi jesmo daleko od mora, ali smo nekako privrženi ribama. Mislim da na taj način možemo rezimirati ulogu luksemburškog predsjedništva. Mi moramo biti neutralni, ali isto tako moramo surađivati sa svim institucijama i uzeti u obzir mišljenje Europskog parlamenta jer je to naš ravnomjeran partner. Mislim da ono o čemu ste najviše govorili u pitanjima je višegodišnji plan za Baltik. Što se tiče tog višegodišnjeg plana, mi znamo da je to značajan plan. Gospodin Mato je o tome govorio jer se radi o prvom planu koji će biti usvojen u okviru nove zajedničke ribarstvene politike u, za vrijeme posljednjeg trijaloga smo došli do veoma teške situacije koja je obustavila pregovore i to žalimo. Nadamo se da ćemo uskoro nastaviti pregovore uz usku suradnju s Europskim parlamentom i uz potpuno poštivanje reforme ZRP-a. Gospodin Valiza kao izvjestitelj je osjetio taj novi zamah koji postoji u pregovorima e, koje je imao e, jučer sa suradnicima. Čini mi se da ova suspenzija je, e, da je do suspenzije došlo ne zbog različitih stajališta, već zbog nedostatka povjerenja između su zakonodavaca i to je nešto što trebamo riješiti. Mogu vam zajamčiti da naše predsjedništvo zaista želi raditi uz puno poštivanje uredbi e, zajedničkih politika, naročito ZRP-a, a posebno kada se radi o poštivanju e, načela ukupnog dozvoljenog e, ulova ili maksimalnog održivog prinosa. E, su zakonodavci su o ZRP-u odlučili da će dugoročno razina ribe treba biti iznad maksimalnog održivog prinosa, te do 2020. godine treba od ostvariti razinu eksploatacije koja će odgovarati e, količini ulova određenog fonda koja omogućava maksimalno državi prinos e, FMSI. A to je operativna razina koju trebamo postići u okviru vremenskih rokova koji su zadati, a sve to prije 2020. godine i to temeljeći se na posljednjim znanstvenim informacijama prvi e, plan e, komisije o višegodišnjem e, planu za Baltik poštuje ove načele jer uvodi nove ukupne dozvoljene ulove koji odgovaraju količini ulova određenog fonda koja omogućava maksimalno održivi prinos a istovremeno su to vrijednosti koje smo dobili od znanstvenika iz našeg znanstvenog odbora, a vrlo dobro znate da kada donosimo da je osnovno načelo ZRP-a donositi odluke na temelju znanstvenih podataka. Vijeće će uvijek se pridržavati tog načela. Posljedično tome vijeće je samo preuzelo bez bilo kakvih izmjena prijedlog komisije o tom pitanju unijeli smo samo neke redakcijske izmjene. Na kraju trebamo se prisjetiti također da je predlog komisije utemeljen na E, radu radne skupine koja je bila međuinstitucijska i koja nam je omogućila da dođemo do kompromisa. Isto tako želim naglasiti da vijeće e, razmišlja o nizu mjera koji će nam omogućiti da ostvarimo e, zacrtane ciljeve u okviru ZRP-a. Parlament e, se također za to zalaže. Mislim stoga da se sada možemo detaljno pozabaviti tim mjerama kako bismo zajedno pronašli najbolju ravnotežu i to u dogovorenom okviru ZRP-a. Nadam se da ćemo uskoro pronaći kompromis e, i da će ponovno među nama vladati povjerenje kako bismo e, mogli e, nastaviti trijalog u najkraćem mogućem roku. U svakom slučaju Luksemburško predsjedništvo će veoma odlučno raditi u cilju obnavljanja pregovora jer smatramo da je to prioritetno u okviru ZRP-a. Što se tiče ribarstva na otvorenom moru, mi e, namjeravamo napredovati na tom pitanju. Naše predsjedništvo se već založilo za napredak na tom pitanju i na izmjenu uredbe o ribolovu na otvorenom moru, što znači da moramo početi pregovore sa parlamentom. S obzirom na napredak e, radne skupine, Europski e, parlament će dobiti predlog kompromisa o kojem će se raspravljati na radnoj skupini. E, znatne izmjene se tiču pojednostavljivanja, naročito ukidanja E, dvostrukih mjera koje su bile u, ured, u temeljnoj uredbi, u, temelj, u uredbi za kontrolu i uredbi za prikupljanje podataka. Kompromis predsjedništva ne predviđa e, zabranu e, zabranjen, zabranu pod tegača, već e, zabranu i ribarskih e, brodova sa hladnjačom, već zabranu na određenoj udaljenosti od e, obale. Stoga ćemo uskoro pripremiti mandat za pregovore o svim tim pitanjima sa Europskim parlamentom. Gospodin Mato je postavio pitanje koje se tiče zabrane potegača, odnosno drift netova. E, Slijedom zaključaka radne skupine Europska komisija je dala prijedlog teksta, no međutim izaslanstva su se tom tekstu usprotivili, te stoga sada očekujemo novi prijedlog koji će biti predočen parlamentu kako bismo mogli nastaviti raditi na ovom pitanju. Predsjedništvo je naravno spremno raditi na izmijenjenom prijedlogu komisije, a u cilju e, selektivnije zabrane ovih mreža uz kombinaciju tehničkih mjera i načina kontrole. Više osoba je postavilo pitanje vezano uz mali ribalov E, kako bismo mogli imati jednakost tretmana između e, malih i velikih ribara uzimajući u obzir sociogospodarske aspekte. Obalna područja koja ovise o ribolovu trebaju posebnu potporu. Temeljna uredba uzima u obzir tu obvezu i e, Europski fond za e, ribolov i obalna područja nam omogućuje e, da poduzmemo mjere za obalna područja kako bi se ta obalna područja mogla prilagoditi izmjenama. I mislim da E, se tu radi o ključnim pitanjima reforme ZRP-a. Naša zajednička ambicija, dakle i vijeća i Europskog parlamenta je bila ta da ostavimo rješavanje pitanja onima koji ta pitanja najbolje poznaju kako bi se usvojile najprikladnije mjere koje će biti prilagođene e, regionalnim e, realnostima, a su zakonodavci su svjesni činjenice da ta fleksibilnost ni na koji način ne smije odstupiti od temeljne uredbe, te da se temelji na uskoj suradnji e, između svih država članica. Vijeće drži do ovog novog pristupa i nastavit će braniti ova načela u okviru pregovora o primjeni reformirane ZRP. Više zastupnika je postavilo pitanje vezano uz vremenske rokove kako bismo točno znali kada ćemo na raspolaganju imati tehničke mjere. Ovi vremenski rokovi još nisu utvrđeni od strane Europske komisije i predlog komisije će biti objavljen e, u drugoj polovici e, ove godine smatramo ipak da će to biti objavljeno prekasno kako bi naše predsjedništvo moglo raditi na tom pitanju. A što se tiče prikupljanja podataka, mi smatramo da sadašnja e, reforma bi nam trebala omogućiti e, razinu korištenja znanstvenih podataka što znači da ćemo moći e, koristiti sve prikupljene podatke uz kadar s kojim raspolažemo. A što se tiče nezakonitog ribolova, o tome je također postavljeno par pitanja. Vijeće je zabrinuto zbog pitanja nezakonitog ribolova i e, priznaje da je komisija dosta toga uradila u suradnji sa određenim državama članicama kako bi se zabranio, zabranila takva vrsta ribolova i to na temelju već postojeće uredbe o nezakonitom ribolovu. Sada prelazim na eh, kvote i ukupni dozvoljeni ulog. Komisija je već eh, počela E, razgovarati sa vijećem o kvotama i ukupnim dozvoljenim ulovom. Postoji e, komunikacija komisije u kojoj se naglašava važnost e, da se uzme u obzir mišljenje o maksimalnom održivom prinosu Euh, euh, I uzet ćemo u obzir naravno i socijalno-gospodarske aspekte sektora ribolova, naročito e, priobalskog malog ribolova. Mislim da sam odgovorio na sva postavljena pitanja, da sam se osvrnuo na sve vaše sugestije. Ne znam imali dodatnih pitanja ili ako smatrate da nisam odgovorio na <laughs> vaše pitanje, recite mi. Ne, ispričavam se gospodine ministre, ali nemamo vremena za to, budući da kolege su postavljali pitanje e, izvan dodjeljenog e, vremena nažalost neće imati priliku postaviti dodatna pitanja. Nadam se da ćemo imati priliku E, još se vidjeti i detaljnije razgovarati o svemu ovome. Gospodine ministre, hvala vam na prisustvu, hvala vam što ste odgovorili na postavljena pitanja već na samom početku predsjedavanja. Naravno, u narednim mjesecima ćemo imati priliku, naročito od devetog mjeseca, ponovno se vidjeti i govoriti o svemu ovome. Imamo dosta toga e, još pred nama. E, hvala vam još jednom gospodine ministre. Sada ću vas ispratiti, a nakon toga ćemo glasovati. E, hvala vam, e, hvala vam svima. Ja sam siguran da ćemo imati sjajnu suradnju zajedno sa vašim predsjednikom, sa izvjestiteljima i svim članovima ovog odbora. Hvala još jednom.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 Drage kolege, prelazimo na glasovanje. Imamo tri izvješća o kojima trebamo glasovati. Najprije protokol zaključen između EU i Gvineje Bisau. Imamo samo jedno pitanje, dakle slažete li se s ovim izvješćem ili ne. Evo, otvoram glasovanje. A što sad ne funkcioniram? Dobro, onda ponovno idemo. Provjerite strojeve. Je li sve funkcionira? Je li sve u redu? Je li sve u redu u svim klubovima? Ja ne znam, ja nisam tehničar, ja sam ovdje samo predsjednik odbora. Ne znam u čemu je stvar, recite mi ako nešto nije u redu. Je li sad sve u redu? Ne? Dobro, moramo se organizirati kako ne bismo gubili vrijeme. Gabriel? On peut y aller? Gabriel, možemo li? Dakle, otvaram glasovanje ako nešto ne funkcionira, onda podignite ruku. Zatvaram glasovanje. Le rapport est adopté. Izvješće je usvojeno. Prelazimo sada na protokol između Europske unije, odnosno izvješće na vlastitu inicijativu, neka vrsta rezolucije. Prelazim na amandman 12. stavak 1. Dakle, iz dva dijela. Prvi dio otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Drugi dio. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 11. otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 2a, novi. 9.3. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se jednoglasno. Stavak 2b. 9.5. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Stavak 4. Amandman 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 15. Za stavak 4. Otvaram glasovanje. Ispričavam se. Dakle, ovo je za prvi dio tog amandmana. Ne, ne, ne, ne, ne, ispričavam se. Dakle, amandman 15. To je u redu. Dakle, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 16. Amandman 16. Iz dva dijela. Prvi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada prelazimo na amandman 17. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 6. 9.2. Glasovat ćemo samo u prvom dijelu. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 6b, 97. Otvoram glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na uvodne izjave. Uvodna izjava A, amandman prvi iz dva dijela. Prvi dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 2 iz dva dijela. Prvi dio otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na uvodnu izjavu A, amandman broj 3, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4, otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava C, um, usmeni amandman. Predam riječ kolegici Neireda, ukoliko želi nešto reći. I am filling in for Joao, who couldn't make it here, so... Da, evo, ja zamjenjujem Joy koji nije ovdje. E, vi ste primili sve zahtjeve za izmjenu prema kojem e, ribarskim e, plov, plovilima iz Europske unije se odobrio 3700 tona brutoregistarskih eh, tona eh, te zapravo navedene su točno brutoregistarske tone za pojedine vrste i eh, kada je ponovno počne gdje je ribolov vrlo važan za protokol sa Republikom Gvinom Bissau i mješovito ribarstvo. Svi ste primili ove zahtjeve za usmenom obliku. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cet amendement Protivi li se netko ovom usmenom amandmanu? Ne, onda ćemo glasovati. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, usvaja se. Prelazimo na amandman peti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman šesti. Uvodne izjave D. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis jedan, Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Dakle, nećemo glasovati o amandmanu devetom. Prelazimo na amandman deseti. Iz dva dijela. Prvi dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se drugi dio. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na glasovanje o izvješću. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno velikom većinom. Bravo izvjestitelju. Evo, njegova kolegica će mu sigurno prenijeti naše čestitke. Sada prelazimo na posljednje glasovanje u ovom dijelu. Dakle, o očuvanju plavoperajne tune. Ovdje ćemo glasovati dakle, za ili protiv ovog izvješća. Otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se. 20 glasova protiv, 2 i 1 suzdržani. Hvala, drage kolege. Završili smo sa ovim dijelom glasovanja. Gostaria de fazer... Gospodine predsjedavajući, htio bih samo iznijeti jedno izlaganje, odnosno nešto reći. Zamolit ću kolega da me slušaju. Govorim ispred kolege Norike Nikolaja koji nije mogao doći na ovaj sastanak. Mi bismo htjeli prezentirati jedan pilot projekt kojem je cilj da se povećaju, odnosno da se u Dunav e, ponovno e, nasele e, riblje vrste koje su autohtone kako bi se zaštitili i upravljali stokovi u skladu sa člankom 191 Lisabonskog ugovora. Radi se o području od 230 km uz cijeli Dunav od e, ušća e, rijeka Nira i Timok, Nere i Timoka do samog ušća Dunava u e, Crno more. Radi se o jednom gradu, pet lokalnih jedinica samouprave i još pet naselja, 27.937 stanovnika i zapravo većina njih ovisi o ribarstvu. Sve specijalizirane studije koje su analizirale ovu regiju, uključujući i neke veoma stare studije, slažu se oko toga da je ovo područje veoma važno e, za mriješćenje mnogih autohtonih vrsta. Jesetra je jedan primjer e, vrste koja se mrijesti upravo na ovom području i onda e, Dunavom dolazi u Crno more izgradnja e, hidroelektrana i brana u dvije regije je utjecala na ovo. 1972. izgrađena je brana koja je utjecala na migraciju i mriješćenje autohtonih vrsta i kao rezultat toga ugrožene su mnoge vrste od Dunava do Ušća. Dobro, ali nema problema, to ne morate pravdati ovdje na odboru, ne morate sada govoriti o tom eh, pilot projektu, možete to samo eh, nam reći, ne morate detaljno o tome govoriti, ovo je sve vrlo zanimljivo, mi ćemo pre reći eh, na vašem kolegi Norgi da ste super to obavili, sjajno, ali ne morate nam detaljno o tome govoriti. Siguran sam da je to sjajan pilot projekt, ona me zamola da to učinim ovdje na sastanku odbora, pa zato sam to i učinio. E, ja sam e, zastupnik, e, poslanik nekoga me zamolio da on se obratim. Mogu li nastaviti? Ne. U redu, hvala. Reći ću joj da mi niste dopustili da prezentiram. Da, da, da, da, vi to njoj recite. Ja se slažem s tim, ali sad trebamo preći na točku devetu opći proračun Europske unije, dakle svi dijelovi. Radi se o mišljenju. Ovo mišljenje je meni dodijeljeno na sastanku koordinatora 24.2. Dobro, one koje to ne zanima mogu izaći iz prostorije. Où ils arrêtent de parler. parler dehors. Edita. Paco, Edita, Gabriel. Merci.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 Dakle, nacrt mišljenja e, o proračunu usvojen 27.5. Mi smo već e, imali priliku komentirati prijedlog komisije za proračun i rečeno je da je e, došlo do velikog smanjenja odobrenih sredstava za preuzete obveze, a isto tako se u budućnosti predlažu daljnja smanjenja i za odobrene sredstva za plaćanja i za preuzete obveze. Moram tu naglasiti ono što je rekla kolegica Toma i slažem se s tim ove ova smanjenja nisu u skladu s političkim dogovorom do kojeg smo došli nakon e, pregovora o fondu za ribarstvo tajništvo je nedavno e, vam dostavilo dokument o tom smanjenju proračuna. Ja kao izvjestitelj kažem da ću dostaviti onoliko amandmana koliko bude nužno. Ja, ne, ja stvarno ne mogu govoriti ako svi govorite istovremeno. Oni koje ovo ne zanima mogu izaći iz prostorije, uključujući i predstavnike komisije. Da, da, da, ovo je već treći put, a vas upominjem. Ali dobro, niste jedini. Ne, ne, ne, ne, vi ste, vi ste pričali malo prije, vidio, vidio sam vas. Dakle, Ja ću e, uložiti onoliko amandmana koliko je potrebno kako bismo se vratili na predlog e, odbora. Ne možemo ni na koji način dozvoliti da ribarstvo bude područje na kojem će komisija štediti. I e, komis, od komisije ću zatražiti da nam komentira mišljenje komisije i da nam objasni zbog čega se smanjuje ovoliko proračun i da nam kaže koje će biti konkretne posljedice toga. Moramo biti realni što se tiče manevrskog prostora s kojim raspolažemo za pregovaranje e, relevantnog proračuna za ribarstvo, ali isto tako e, nemojte misliti da smo mi glupi i e, zato mislim da je također e, šteta što smo izgubili jedno mjesto u glavnoj upravi e, Mare i isto tako mi znamo da ćete na taj način raditi sa manjim brojem osoblja i nadam se da ćete uspjeti ipak primijeniti sve one odredbe koje su vezane uz reformirani ZRP. E, što se tiče transparentnosti, e, znam da je lakše upravljati e, odobrenim sredstvima za preuzete obveze kada imate samo jednu proračunsku stavku. No, međutim, tu postoje određena ograničenja, na primjer za prikupljanje informacija i za flote i mislim da komisija treba biti transparentnija što se tiče utvrđivanja ovih e, granica. Bilo bi korisno da odbor za ribarstvo bude informiran e, redovno o potrošnji odobrenih sredstava E, za plaćanja kako bismo mogli dobro izanalizirati i dati naše mišljenje o prijedlogu za proračun i kako bismo znali da li možemo financirati neke pilot projekte o kojima je govorio malo čas moj kolega i e, također ćemo vam mi predstaviti određene projekte pilote u okviru amandmana ovom mišljenju. E, ova najavljena smanjenja nisu dobra za nas i teško ih možemo prihvatiti iako smo realni iako znamo da opći proračun e, se neće povećavati već će se smanjivati moramo ipak biti odgovorni to je ono što sam htio reći kao uvod u ovu točku dnevnog reda a sada predajem riječ izvjestitelju u sjeni za SND je to Kara koja će govoriti sada izvolite Eh, Hvala Gospodine predsjedavatelju, zapravo nemam ništa što bih htjela dodati, samo mogu zapravo se složiti s onim što ste upravo iznijeli i što mogu reći o temi proračuna. To je iznimno važna tema za nas i mislim da tu moramo biti vrlo borbeni kada je riječ o proračunu. Naravno, moramo biti i realistični, to je razumljivo samo po sebi, no moram, ne smijemo e, sada prihvatiti da upravo ovaj sektor je na, na gubitku da sve prilagodbe, da mora nositi sve promjene. I zapravo želim potržati ovo što je izvjestitelj rekao. Da, mi ćemo uložiti prije amandmane i naravno mi ćemo pokušati, mi ćemo se potruditi da upravo e, ribolo, e, se ne štedi na uštrb ribolovnog sektora. ne. dobro, a možda Mm, pojedinačni projekte nisu tako važni. Međutim, ako pogledamo sve resurse, ako pogledamo ljudske resurse u ovom sektoru, onda ovo smanjenje sredstava, smanjenje sredstava za ljudske resurse jednostavno se ne može prihvatiti jer nije u skladu sa sveokolnim ciljem. Ne može prihvatiti da e, upravo ovaj sektor koji je e, uzdeno važan, a to je ono što moramo naglasiti e, komisiji, da se u ovom sektoru štedi i to je ono protiv čega ćemo se boriti, protiv čega će se boriti i moj klub. Dakle, zajedno sa svima, zajedno sa predsjedateljom borit se da proračun bude bolje rasporedjeljen. Hvala. Petar, želiš li ti nešto reći kao izvjestitelj u sjeni? Ja, voorzitter, wel. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, ja sam zadovoljan zapravo s ovim smjerom koji ovdje je zacrtan. Dakle, kada govorim, prečesto se u parlamentu koje ehm, često čuje želimo još više novaca, želimo trošiti još više. To je zapravo nešto što mi ne možemo podržati. Dakle, ono što ovdje zapravo vidimo put koji je ovdje zacrtan, znamo se zapravo sviđa. Mislim da ćemo mi uložiti samo jedan amandman i pritom će biti riječ o agenciji za ribolov Naime, 2015. godine puno novca nije istrošeno za agenciju, za 2016. se ovdje traže još više novca, dakle mi smo za to da se e, sredstva za agenciju e, zamiznu, dakle da ne dođe do povećanja, mi ćemo uložiti odgovarajući amandman i potom u rujnu će se moći glasovati o tome. U rujnu imamo rođendan, eto na rođendan neću biti tu, a neću moći glasovati, no nadam da ćete ipak podržati moj amandman. Da, mi ćemo glasovati većinski za povećanje e, sredstava za agenciju za nadgledanje. Ima li još netko Može želi uzeti riječ? Ne. U tom slučaju predajem riječ komisiji. Gospodin Matison, Andru. Izvolite. Chairman, eh, members of Parliament. So I'd Hvala. Zahvaljujem izvestitelju na ovom nacrtu mišljenja. Po našem e, mišljenju e, radi se o jednoj e, sveobuhvatnoj i jasnoj slici prijedloga komisije za nacrt proračuna za 2016. Također tu imamo dobra objašnjenja za dinamiku na kojoj počiva taj prijedlog. Tako da, kao što je rekao predsjedavajući, u srpnju se odbor za proračun vijeća je zauzeo stav o nacrtu e, proračuna komisije gdje su bili rezovi u svim stavkama i za odobrena sredstva za plaćanje za preuzete obaze i zapravo naš naslov je jedan od onih kod kojih je došlo do najmanjih rezova. jer naslov četvrti što se tiče plaćanja je najgore prošao, ali ipak došlo je i do rezova u e, naslovu 11 e, ribarstvo i pomorstvo i e, radi se o ovim linijama za upravljanje obe i zajedničko i pojedinačno znači ovo utječe i na ovo zajedničko upravljanje za VFO i direktno upravljanje za VFO. Znači nema nikakvih rezova kod linija koje se odnose na obvezne doprinose ili za one linije vezane za sporazume o ribarstvu. Što se tiče ovih predloženih rezova, imamo rezove kod preuzetih obveza za linije za e, dijeljeno upravljanje. Očito to će izazvati poteškoće, zato što iznosi za to e, dijeljeno upravljanje po uredbi o višegodišnjem financijskom okviru E, se definiraju i to se onda dijeli e, među zemljama članicama po fiksnom principu i to se mora poštivati, to je nešto što nas relativno brine. I još jedna stvar koja nas brine sa strane preuzetih e, obveza su administrativne proračunske linije gdje također imamo rezove za administrativnu tehničku pomoć i također za EASME, a to je izvršna agencija koja provodi, e, odnosno upravlja nekim od fondovima kojima se direktno upravlja za glavnu upravu Mare. Onda imamo i e, te rezove u plaćanjima koji su prisutni u cijelom e, VFO, u svim linijama, Dakle, nama e, bi e, bilo veoma drago da dobijemo podršku članova odbora ribarstvo e, kako bismo osigurali da imamo dovoljno sredstava iz proračuna za 2016. za naše aktivnosti. I još na kraju nešto o ljudskim resursima, odnosno o kadrovima vidimo prijedlog e, koji je dala komisija i koji uključuje i jedno postotno smanjenje osoblja koje je e, dio ovog nastojanja da se osoblje sreže za 5%. E, ta akcija je u punom mahu i to je jedan od razloga zašto je došlo do smanjenja osoblja i u glavnoj upravi Mare. Hvala. Hvala. Hvala svim kolegama na primjedbama i hvala komisiji na ovom komentaru. Želim samo reći da je stajalište vijeća dostavljeno parlamentu 9.7. Zbog toga ovo mišljenje koje sam pripremio ne odražava točno moje stajalište o mišljenju vijeća. Rekao sam zato da ću dostaviti sve moguće amandmane kako bih izrazio svoje nezadovoljenje za smanjenje ovog proračuna, naročito vezano uz znanstvene studije, funkcioniranje glavne uprave Mare i funkcioniranje e, konsultativnog znanstvenog odbora. To je zaista neprihvatljivo. Što se tiče pilot projekata, e, dragi Antonio, tajništvo je poslalo procjenu e, projekt pilota koji su predloženi od strane parlamenta. Imamo dakle procjenu koja ide od A do D. U odnosu na tu procjenu možete odlučiti e, ići, krenuti u realizaciju tih pilot projekata ili ne. A imamo i e, podatke o sredstvima koja su odobrena za pilot projekte koje ćete dobiti od tajništva. 23.7. do 12 sati je rok za podnošenje amandmana. A što se tiče e, ribarstva, a što se tiče proračuna treći deveti, a 28. E, 29. i 30. 9.2015. godine to će biti glasovanje, a zatim na plenarnoj sjednici u 11. mjesecu 2015. godine. E, nadam se da ćete zaista biti uz nas i da ćete e, braniti naš proračun. Hvala drage kolege. Prelazimo sada na desetu točku dnevnog reda. Radi se o vanjskoj dimenziji 5 odnosno zajedničke ribarstvene politike i podsjećam vas da je naša kolegica Lina Engstrom e, imenovana kao izvjestiteljica u ovom pitanju. Danas ćemo razmijeniti mišljenja o radnom dokumentu kojeg je pripremila Linea. Odmah e, joj predajem reč kako bi nam govorila o tim pitanjima. Um, last uh, committee meeting we had uh, an exchange na zadnjem sastanku odbora smo imali razmjenu mišljenja o ovom e, izvješću. Mislim da svi, e, svima nam je jako važna vanjska dimenzija ZRP-a. Također e, u ovom izvješću smo nastojali razmotriti sve aktivnosti državljana Europske unije i brodova, brodovlja Europske unije koje nisu obuhvaćeni ZRP-om. Daću vam neke primjere i parlament je također zaključio e, da postoje još brojne druge komponente ZRP-a koji bi se mogle legitimno smatrati dijelom te vanjske dimenzije. Evo da dam neke primjere, privatni sporazumi između kompanija iz Europske unije i vlada trećih zemalja Imamo naravno klauzulu o ekskluzivnosti, ali ništa ne sprečava kompaniju iz Europske unije da sklopi e, privatni sporazum sa trećom zemljom. Zatim imamo te e, zajedničke poduhvate, joint ventures, e, znači radi se o kompanijama iz Europske unije i lokalnih partnera. Imamo charter sporazume, radi se o tome kada e, primjerice dođe do e, privremene promjene zastave pod kojom plovi neki brod iz Europske unije i nije jasno koja država je odgovorna za provođenje nadzora nad tom aktivnošću. Naravno veliko, ogromno pitanje koje se odnosi na trgovinu. E, robama ribljim proizvodima. Europska unija je naravno ogromno tržište, to bi se moglo također to obuhvatiti time. Imamo i e, druge registre i državljane Europske unije koje rade kao kapetani i to bi se također moglo e, uključiti u vanjsku dimenziju. jasno je da mi zapravo nemamo jasnu sliku e, te vanjske flote Europske unije i aktivnosti i ulova. Daću vam nekoliko primjera. Nema puno studija e, o tome koliko je velika ta vanjska flota. E, ti podaci nisu niti usporedivi. Dakle, mi nemamo niti jednu konzistentnu definiciju te vanjske flote i nije moguće jasno e, uvidjeti e, koliko ribe ulove e, ti brodovi koje plove pod zastavama Europske unije u vodama koje nisu vode Europske unije, budući da komisija to ne analizira sustavno. Ukratko, od komisije je zatraženo da prikupi te podatke i podatke koje se odnose na ulov koji su um, ulov iz tih čarter aranžmana, privatnih sporazuma i tih joint ventures kako bismo imali te podatke i kada dobijemo te podatke onda ćemo uh, na tome zasnovati daljnje dokumente, no rado ću sada saslušati komentare i mišljenja vas kolege. Merci Hvala Linea. Predajem riječ izvjestitelju u sjeni. Gabriel Mato u ime Pučana. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, ovom temom se moj kolega do sada, ja sam evo preuzeo ovo podre. E sada pitanje vanjske dimenzije e, ZRP-a. Ta je tema, sasvim je jasno, prioritet za Europsku uniju. Europska unija tu mora imati vodeću ulogu i mora biti zastupljena u međunarodnim forumima, jer Mm, ako mm, kažem da moramo biti prisutni, a onda to prisutni u najširem smislu, naravno moramo biti, tu govorim i o međunarodnim e, sporazumima, protokolima, jer ako mi nećemo preuzeti voću ulogu, onda će to preuzeti drugi i mi ćemo tu e, biti puno lošiji onda. Dakle, mislim da je to nešto oko čega se svi slažemo po prvi put u reformi zajedničke ribolovne politike imamo ovdje i ovaj aspekt vanjske dimenzije. I to je vrlo važno, važno za sva područja, čak i kada je riječ o samoj promjeni naziva. Po prvi put evo govori se o um, održivim um, sporazumima na području ribolova. Dakle, uvodi se potpuno novi koncept prije se samo smo se koncentrirali uvijek samo na ona na trgovinska pitanja, a sada se u svetu unosi još jedna nova dimenzija, dimenzija održivosti, održivosti kada je riječ i pružanju pomoći er- nerazvijenim zemljama. Vrlo je bitno da djelujemo transparentno i mi smo od uvijek zahtijevali da imamo ex ante provjere, ali i ex provjere, te se naknadno vidimo što je zapravo, što je postignuto do koje su promjene postignute. I vrlo je važno da ove pozitivne promjene u, zajedno, e, u novom ZPR-u uistinu iskoristimo. Tako kada pogledam ovaj dokument, da, može bi trebalo promijeniti koju nijansu. E, izvjestiteljica je rekla da naša, e, da je vanjska dimenzija nije obuhvaćala pojedine aspekte i da bi se to trebalo obuhvatiti. Ja tu imam određene dvojbe. E sada, moramo li uistinu te aspekte dodati, jer je zapravo riječ o elementima, o aspektima koji se ne moraju nužno ovdje obuhvatiti. Govorila, kolegica je govorila o zajedničkim potvotima, joint ventures ili e, drugim registrima. E sada, ne znam je li to uistinu nužno da se sve to obuhvati i vanjskom dimenzijom ZRP-a. Nije mm, li to možda e, sastavni element nekih drugih područja, primjerice, mislim, pri tome mislim na sporazume e, kada brodovi plove pod zastavom druge zemlje. Dakle, i onda je postavio se pitanje kakvom su ono odnosu prema Europskoj uniji. Dakle, mislim da tu moramo malo otići duplje i još jednom detaljno razmotriti kako ta vanjska dimenzija u svojoj cijelosti treba izgledati. Ovo što sada pokušavamo je dobro, no potrebno su nam dodatne informacije jer što više informacija imamo, to će i vanjska dimenzija biti bolja. I naravno to svakako treba biti slučaj kada je riječ o iskrcaju, pristajanju brodova koji plove pod drugom zazavom. i u Španjolskoj kada je bila riječ o reforma, pokušali smo uzeti ovu temu u obzir i nije nam uspjelo sada kroz ovaj dokument, kroz ovu reformu pokušavamo to, ćemo to unijeti. Kako bismo napredovali na ovom dokumentu, kako bismo ostvarili ovu vanjsku dimenziju. Mislim da je moje mišljenje o ovom dokumentu u cijelosti vrlo pozitivno i e, trebali smo sljedećih e, dana, dakle, svako se posvetite ovom dokumentu jer mislim da bi ovo bio vrlo dobar dodatak našoj zajedničkoj ribolovnoj politici. Hvala. Hvala, Gabriel. Vaš kolega koji također izvjestil u sjeni. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Da, dopustite da prvo kolegici e, za izvjestiteljici čestitamo na izradi ovog dokumenta. Zahvaljujem i što imamo priliku danas govoriti o ovoj temi. I to evo već u jednoj ranoj fazi. Naime, ovo izvješće je naravno važno no imamo dosta kratke rokove, 25. kolovoz je rok i tada ovaj dokument već za nekoliko mjeseci treba biti usvojen. Stoga želim zahvaliti njoj i kolegi e, Gabrielu na svim komentarima. Mogu samo se prikloniti e, i podržati te komentare. Dakle, mogu podržati sve komentare koje sam čula. Da, mislim da moramo donijeti odluku i moramo donijeti odluku koja je utemeljena na e, znanstvenim podacima. Stoga potrebne su nam statistički podaci, a te statističke podaci moraju biti pouzdani prije kada je riječ o ribolovnoj aktivnosti izvan naših teritorijalnih voda. Pri tome mislim i na samo pitanje definicija i terminologije. I tu moramo nešto napraviti. E, no, mislim da zapravo e, i kroz ovaj dokument možemo zapravo postići ciljeve e, u našem sektoru. Neki aspekti su meni ponajprije posebno važni. Naime, je dosta postala određena nedosljednost između protokola s trećim zemljama i ako to usporedimo sa zacrtanim ciljevima, sa ciljnim ribljim vrstama, e, pri čemu treba uzeti u obzir i zaštitu resursa. Upravo tu je vrlo važno imati potrebne informacije, znanstveno temeljne informacije i mm, to je kao što sam rekao, upravo za takve sporazume i protokole važno da imamo odluke donesene na utemeljene na znanstvenim podacima, jer ako njih nema, onda nema nikakve isprike za pogrešenu e, odluku. Naravno, načelo predostrožnosti u EU treba se primjenjivati, no Europska unija to nije uvijek činila. Evo mogu navesti i nekoliko primjera. Mislim da je za e, pelagički ribolov, ribolov na otvorenom moru e, to vrlo važno. Naime, tu postoje razne odredbe, odredbe <clears throat> za Srešnji Atlantik, Ilijski ocean, e, Pacifički ocean. Tu nema nikakvih studija utjecaju na okoliš, e, nikakvih studija tome na koji način izlov tune im utječe upravo na ta područja. Mislim da Mm, tu moramo tako uzeti u obzir i cijeli onaj e, lanac dobavljača koji počinje kod ripara, a završava kod krajnjeg potrošača. Moramo informirati e, građane i o kvaliteti e, ribljih proizvoda kako bismo pridonijeli tome da se, oč, da se poštuju E, radnička prava kako bi se cjelokupna e, ribarska politika mogla e, uistinu i provesti. Vrlo je važno, vrlo je važno da na području ZRP-a sagledamo sve aspekte, a tu to e, spadaju također i prava radnika, prava radnika na moru. I pri tome se moramo boriti protiv ilegalnog ribolova. I u Europskoj uniji vrlo je važno da ispravno koristimo morske resurse. E, naravno, postoje određena ekološka ograničenja koje su meni vrlo važne i stoga mislim da smo trebali iskoristiti ovaj dokument kako bismo zajamčili kako bi e, smo mogli ispravno oblikovati vanjsku dimenziju ZRP Europske unije i za ribolov izvan teritorijalnih voda Europske unije. Hvala. Javljali ste još netko za riječ? Gospođa Hasenkamp. Hvala, gospodine predsjedavatelju. E, evo prvo bih zahvalila gospođe izvjestiteljice. Ovo je uistinu lijepa inicijativa koju ste pokrenule. Aktivnost e, Europske ribolovne flote izvan europskih teritorijalnih voda te ribolovne aktivnosti u prošlosti e, jednostavno njima nije bila posvećena dovoljna pažnja. Vi sada pokušavate skrenuti fokus upravo i na te aktivnosti i to je po mom mišljenju upravo prvi korak. Prvi korak kartografirati upravo Europsku uniju aktivnosti izvan teritorijalnih e, voda Europske unije. Pitanje je li to uistinu poželjno? Mislim da je nekog petog, e, šestog Mnogi e, ovdje u Europi su obilježavali e, Fish Dependence Day. E, to je zapravo bio dan nakon dana Američke neovisnosti. To je bio dan kada smo mi zapravo pojeli cjelokupne, dakle cjelokupne e, ribne resurse iz Europske unije. Ostatak godine morat ćemo jesti ribu koju uvozimo iz drugih dijelova svijeta. Što, želim reći? Želim reći da potrošimo dvostruko više ribe nego, nego što možemo izloviti iz e, naših voda. A to znači da mi utječemo i na ekosustave izvan teritorijalnih voda Europske unije. Pritome mislim na teritorijalne vode zemalja o razvoju. Također mali ribari, obalni ribari u zemljama u razvoju, oni moraju gledati kako im veliki kođer iz Europske unije jednostavno kradu ribu i mislim da bismo to morali spriječiti. Ovdje je riječ o prijevozu e, hrane iz siromašnih zemalja u bogate zemlje Europske unije to nije moguće samo zbog toga što dajemo subvencije, a moramo se potruditi da se smanji potražnja za ribom u Europskoj uniji. Hvala, hvala na ovom e, javljanju. Evo, barem ste ostali vjerni sami sebi. Dopustite i te ja kažem nekoliko riječi. Kao prvo zahvaljujem kolegici izvjestiteljici na odrađenom poslu. Također želim posjetiti da u temeljnoj uredbi postoje jasne propise o vanjskoj dimenziji, o multi i bilateralnim odnosima između Europske unije i trećih zemalja. Mislim da to je to jasna osnova koja predstavlja okvir i za pregovore između komisije i trećih zemalja. Vi ste ovdje spomenuli o načelima održivosti prekomjernog e, ulova i to u svim područjima e, ZRP-a. to se delimično riječ i o opskrbi europskog tržišta. To je gospodarski vrlo važno, no moraju postojati pravila kako bi se zamčilo da tu nitko nema komparativnu pretnost, pogotovo ne ilegalnu komparativnu pretnost. Riječ je o nediskriminaciji poštivanju ljudskih prava. To je ono što je uvijek zapisano u našim pravnim aktima i to e, zapravo se e, sporazum, odnosno protokol može razkinuti ako se tu pojave velike probleme. Ove rade dokumente govori i o vanjskoj ribolovnoj floti Europske unije, govori o statistikama, međutim uvijek ne polazi se uvijek od istih brojke i mislim da je definicija vanjske flote Europske unije vrlo važna i obvezujuća. Određene točke koje se javljaju u ovom radnom dokumentu su e, nisu sporne. Mislim da tu moramo govoriti. Dakle, mm, u članku 31 imamo zastavu broda i tu u članku 31 uslov, osnovne uredbe, potem zajednički pothvati, e, licence treće zemlje. E, dakle, hm, povlastice za ribolov i tako dalje. Dakle, s obzirom na činjenicu da ova uredba za sadržno razmatra, obratit ću se komisiji, može nam komisija reći koji su tu promjene predviđene, jesu li promjene predviđene, pogotovo kada je riječ o privatnim licencima, odnosno promjeni zastave. Hvala. Um, u svakom slučaju, vi ste o tome i malo prije govorili, a sada što se više po sporazuma potpiše, to je bolje. Mm, no, evo je toliko od mene i molio bih komisiju da iznese nekoliko riječi o tome. Hvala gospodine predsjedavajući. Vi ste zaista lijepo rezimirali trenutnu situaciju. Mi stvarno mislimo da je ovo izvješće veoma interesantno. Zapravo se time priznaje ono što je već postignuto ovom osnovnom uredbom i identificiraju se one stvari koje se još trebaju riješiti. Ovo će biti naš referentni dokument e, koji ćemo nastaviti koristiti. To je veoma važno za nas i svakako vrlo korisno. No, e, svi smo se sporazumili oko ove e, osnovne uredbe, ona je na stolu i to je to što, s čime radimo. Vi ste spomenuli, gospodine predsjedavajući, da u osnovnoj uredbi govorimo o održivom e, upravljanju e, vanjskim flotama, e, FAR, i taj, taj je dokument već u procesu odlučivanja i tu je rješeno, rješen cijeli niz stvari koje se ovdje, o kojima se ovdje govori, znači licence, mijenjanje zastava i tako dalje i izvještavanje. Da, naravno, neki podaci nedostaju jer u postojećoj uredbi su zemlje članice trebale dostavljati podatke e, koje su prikupile sa svojim najboljim naporima što su mogli uložiti. Mi se nadamo da će u budućnosti to biti izmijenjeno, odnosno obuhvaćeno i da će se moći neke stvari dodati u ovu uredbu. Još imamo i ove neke elemente koje je spomenuo izvjestitelj u Sjeni e, Dakle, postoje neke stvari koje uopće ne treba rješavati u uredbi, možemo postaviti pitanja e, znanstvenicima, radi se dakle o upravljanju činjenicama i, i mi kao Europska unija e, smo zaista najbolji u tome i možemo stvarno e, dobiti najbolje informacije i na osnovu toga e, mijenjati svoju ribarsku politiku. E, što se tiče ovog dana e, ovisnosti o ribi, da, geografija je takva da pola godine ovisimo o ribi koja se uvozi. Vjerojatno je za kavu i čaj i kakao taj dan pada drugog siječnja tu stvari naprosto vise o geografiji e, gdje što raste, gdje se što lovi, ali imamo ipak tu jednu zanimljivu, e, zanimljivu sliku, trebamo uspostaviti ravnotežu, ali u svakom slučaju e, sigurno sam da ćemo sve to uspjeti napraviti kako treba i hvala. Hvala Stefan. Predajem riječ kolegici Enstrom koja će sigurno nešto više reći sada nakon svih ovih komentara koje je dobila. Ne znam baš e, imam li odgovore na sva pitanja. E, rado ću pročitati vaše amandmane i radujem se da ćemo zajedno moći nešto raditi na tome. Nemam mnogo toga reći, osim što sam zahvalna na vašem angažmanu i na vašem radu. I da, da, hvala. Merci Donc Hvala Linea. Želim se zahvaliti predstavnicima komisije i izvjestiteljici i naravno možete uložiti amandmane na ovaj veoma zanimljiv izvještaj. A, koji su vremenski rokovi? Da. Dakle, amadmane amandmani se mogu uložiti ne, najprije dakle predstavljanje samog projekta 9. Je li tako? Pa ne, to je... A, imamo nove vremenske rokove. A ne, dobro, ovo su dakle ispravni vremenski rokovi. ili Linea je zatražila nešto više vremena. Predstavljanje i predloge izvješća 9. i 10. 11. 2015. godine, rok za podnošenje amandmana 13. 11. To ćemo potvrditi nešto kasnije, što znači da možemo glasovati na odboru u 12. mjesecu, dakle 10. 12. i na plenarnom zasjedanju u 1. mjesecu 2016. godine. Dakle, toliko, drage kolege, a nastavljamo s radom u 3 sata kako bismo nastavili raditi sa točkom 11. gdje se radi o e, jednoj studiji koju ćemo predstaviti dakle danas poslijepodne u 3 sati.